na sljedećem plenarnom zasjedanju. A sada prelazimo na zajedničku raspravu u Gruziji, sporazum o pridruživanju s Gruzijom. E, gospodin Mamikins je izvjestitelj preporuku o nacrtu odluke vijeća o sklapanju sporazum o s Gruzijom. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, Meni je danas stvarno velika čast to što vas mogu zamoliti za potporu sporazumu o pridruživanju s Gruzijom. Radi se o važnoj etapi kako bi na kraju Gruzija mogla imati bitne šanse za svoju budućnost. Gruzija je uvijek bila proeuropska država. Gruzijska kultura je uvijek pripadala europskoj kulturi. 69% stanovnika slaže se sa e, potpisivanjem ugovora o pridruživanju prema posljednjem istraživanju. Dakle, to je velika odgovornost za vlasti. E, sutrašnja ratifikacija ulazi u zajednički rad Gruzije Europske unije koji je prije osam godina kad smo započeli s akcijskim planom. Prije pet godina Europska unija i partnerske države pokrenule su istočno partnerstvo. Na samom početku realizacija tog partnerstva činila se preambicioznim ciljem. E, primjer Gruzije pokazuje nam da oni koji marljivo rade postižu željene rezultate. Ostao sam iznenađen nakon što sam vidio koliki je posao odradila Gruzija, narod i vlada. Nije bilo jednostavno provesti reforme koje su jako obuhvatne i to u vrlo kratkom roku teško je uvjeriti političke elite, društvo i firme da su potrebne reforme koje su ponekad i bolne. E, zapadne države su nekad trebale i deset godina za takve reforme, a Gruzija je to sve učinila u nekoliko godina. Ima još mnogo otvorenih pitanja kojima trebamo pokloniti veliku pažnju. Na primjer, polarizacija gruzijskog društva nakon toga korupcija, Abhazija, Južna Osetija i tako dalje. Ugovor o pridruživanju predstavlja odgovornost za obje strane. Europska unija treba pomoći Gruziji da iskorijeni korupciju i stvori neovisno sudstvo i ojača slobodu medija, zaštiti manjine i tako dalje. Dakle, sve kako bi gruzijski narod dosjetio koje su prednosti pridruživanja Europskoj uniji. Poštovani kolege i kolegice, zahvaljujući sporazumu pridruživanju, Gruzija može očekivati e, pozitivni preokret e, stvaranja novih radnih mjesta, e, olakšavanje viznog režima i perspektiva je također da se potpuno ukinu vize. Što se tiče Europske unije, njoj će prednost biti da će moći realizirati velike trgovinske projekte u energetici i prometu i drugim sektorima. Europske tvrtke imat će novu mogućnost u Gruziji, moći će i tamo investirati i to uz potpunu sigurnost. Moći će prodavati svoju robu i usluge. Zahvaljujem svim kolegama koji su sudjelovali u pisanju ovoga izvješća. O ratifikaciji. Zahvaljujem svim članovima parlamenta koji su dali svoj doprinos. E, nadam se da će to biti dobra odskočna daska pomoću koje ćemo doći do e, kvalitetnog glasovanja. Nadam se da ćemo svi mi, novi članovi Europskog parlamenta, glasovati za ovaj dokument. Zahvaljujem, sada u ime komisije gospodina Vramopulos. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Poštovani zastupnici, kao prvo dozvolite mi da vam se zahvalim na ovom izvješću gospodine Mamikens. Ovo izvješće sadržava jako važne preporuke vidjeli smo da postoji visoka razina konsenzusa u vezi s našom politikom u odnosu na Gruziju. Europski parlament će dati snažnu potporu. To će biti glavna poruka za osnaživanje naših veza sa Gruzijom i stvorit će odlične uvjete za bolju suradnju s tom državom. Gruzija je jedan od predvodnika europske politike za istočno partnerstvo. Ugovor o pridruživanju je rezultat zajedničkih aspiracija građana u Gruziji i naše odluke da stvorimo prosperitetnu i stabilnu državu u regiji koja je od strateške važnosti za nas. Gruzija će se promijeniti onako kako mi budemo dalje provodili našu agendu. Gruzija je sve bliža Europskoj uniji, produbljuje svoje političke veze i gospodarsku integraciju s nama. Gruzija će uvesti reforme koje će e, obuhvatiti ljudske vrijednosti. To je pluralistička demokracija i dublje poštivanje procesa i vladavine prava. Nakon potpisivanja i primjene u sporazuma imat ćemo e, imali smo već prije mjesec dana jedan jako važan korak za primjenu ovog sporazuma. Istog tog dana, prije mjesec dana, zaključili smo da je Gruzija ispunila uvjete u vezi s vizama i da druga implementacijska faza akcijskog plana može sad krenuti. To je bio važan korak u ovom procesu koji će dovesti Gruziju jedan korak bliže mm, pojednostavljenom režimu viza s Europskom unijom. Gruzija je mnogo napredovala u demokratskom razvoju Eh, od parlamentarnih izbora 2012. i nakon toga sljedećim izborima 2013. 2014. predviđeni su lokalni izbori. Ali eh, to je poruka koju smo svi čuli. Politička klima u državi treba se još poboljšati. E, politička polarizacija bi se trebala izbjegnuti. Treba stvoriti prostor za e, politički dijalog. Istovremeno, Gruzija treba se dalje zalagati e, za reformu pravosuđa i vladavine prava. Drago mi je što mogu reći da privremena primjena DFTC-a od 1.12. već daje prve rezultate. E, trgovinske statistike za rujan pokazuju pozitivne pomake i pokazuju stabilnost. Ishod ovog sporazuma trebaju se još pokazati, ali u rujnu vidimo povećanje od 50% uvoza iz Gruzirovsku uniju, najviše što se tiče suhog voća i minerala. Europska unija će i dalje pratiti reforme u Gruziji i pomagat će malim i srednjim poduzećima da se prilagode novim regulativama sa programom od 51 milijuna eura i s akcijskim programom od ove godine. A sada želim govoriti o posljednjim razvojima u disidentskim dijelovima Gruzije. To je strateški sporazum između Ruske e, federacije i abazijske e, vlasti. E, vlasti Južne Osetije također imaju poteškoća i kao kod prethodnih sporazuma koji su potpisani između Rusije i Abhazije, Ovaj sporazum obuhvaća pitanje suvereniteta i integriteta e, Gruzije. E, tu se vrše veliki napori za stabilizaciju u regiji, ali ovaj e, događaj ne doprinosi eskalaciji, nego je se radi o nečemu što je protivno um, obvezama koje je Ruska federacija preuzela na međunarodnoj razini. Moram još jednom ovdje reći da Europska unija daje e, podršku teritorijalnom integritetu Gruzije. Mi želimo dati potporu rješavanju sukoba u Gruziji kroz e, međunarodne e, pregovore iz Ženeve. I još jednom želim ovdje podcrtati da mi cijenimo doprinos Gruzije misiji Europske unije u Srednjoafričkoj republici na temelju naših zajedničkih napora u sklopu misija zajedničke vanjske sigurnosne politike. I da zaključim, želim reći da Europska unija i Gruzija imaju partnerstvo koje je jako i koje će postati još jače nakon ratifikacije ovog e, sporazuma sa strane Europskog parlamenta. Hvala. E, Hvala vam. E, riječ ima zastupnik Oliren u ime odbora INTA. Hvala vam predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, povjereni, povjereniče. Gruzija je bila pouzdani partner kada je riječ o političkom i ekonomskom približavanju Europskoj uniji unatoč velikim pritiscima koji su dolazili od strane Rusije. Za malu zemlju kao što je Gruzija odabir e, slobodnog tržišta je dobro poslužio njezinom sustavu. Unazad deset godina trgovinska razmjena je povećana pet do šest puta, a tome je zasigurno pomogao slobodni trgovinski režim sa ovom zemljom. Primjenom e, sveobuhvatnog ugovora o slobodnoj trgovini počeši od rujna statistike pokazuju povećanje od 50% gruzijskog izvoza u Europsku uniju. To će zasigurno poboljšati njezinu trgovinsku bilancu. Od svih naših istočnih partnera Gruzija je najefikasnije reformirala svoje gospodarstvo. Nakon što je ratificiran ugovor o slobodnoj trgovini, sljedeća faza je provedba i u skladu sa preuzetim obavezama želim e, toj zemlji svu sreću. Hvala vam zastupniče Ren. Počinjemo sa javljanjima za riječ u ime klubova. Riječ ima zastupnik Štetina. Hvala vam Poštovani kolege, dame i gospodo, ratificirat ćemo ugovor o pridruživanju između Europske unije i Gruzije. To će biti treća ratifikacija jednog ovakvog sporazuma nakon onoga sa Moldovom i Ukrajinom. Prijedlog rezolucije pred vama je plod suradnje predstavnika različitih političkih stranaka. Suočavamo se sa brojnim izazovima. Prvo smo pokušali nazvati stvari pravim imenom. I dozvolite da se vratim nešto u prošlost kada je Rusija pripojila Abhaziju. Tada je započeo čečensko-ruski rat. Ubijeni su deseci tisuća civila. tisuće i osme ruska vojska je okupirala Južnu Osetiju. To je ista ona vojska koja je ubijala po A i ove godine je ruska vojska prekršila međunarodne sporazume i izvršila invaziju na Ukrajinu. Mi u svom izvješću ne e, koristimo eufemizme, mi okupaciju nazivamo okupacijom. Moramo se suočiti sa činjenicom da će Rusija nastaviti vjerojatno kršiti međunarodne sporazume i činiti ratne zločine. Trebamo zauzeti jasno stajalište jer ukoliko to ne napravimo bit ćemo sukrivci za ovu situaciju. Da je Evropa ranije jasnije osudila agresiju na Osetiju i Čečenju tada do ove invazije na Ukrajinu vjerojatno ne bi ni došlo. Dokaz tome je da je s Abhazijom Rusija nedavno sklopila trgovinski sporazum te je u to uključila i neke gruzijske teritorije. Kada smo pregovarali o ovom tekstu, istaknuli smo da je gruzijska vlada odabrana na demokratski način, ali da mora poštovati preuzeto Gospođo predsjedavateljice, socijaldemokrati pozdravljaju ovaj sporazum o slobnoj trgovini, također i sporazum o pridruživanju. Zradujemo se pusko suradnji sa Gruzijom. Mi također jasno kažemo da pokušaju Rusije da kroz sporazume sa okupiranim područjima izazove nemira, da to nas ne može zaustaviti. Ovom prilikom želim gruzijskoj vladi zahvaliti na uistinu mudro postupanje kada je riječ o ovom sukobu. Gospodarska suradnja bit će od koristi objema stranama. Politička suradnja pridonijet će stabilizaciji i reformiranju države. Stanovništvo u Gruziji primijetit će da neovisano pravosuđe, vladavina prava, borba protiv konkurentnosti, transparentnost i još više je na, njihov, eh, je eh, na njihovu korist. I dobro je da u budućnosti imamo e, povjerenstvo za suradnju po uzoru na ono što imamo sa Modovom i sa Ukrajinom. Važno je poticati gruzijsku e, vladu i ojačati naše veze. Na drage kolege i kolegice, moramo također razmisliti što to znači za ono što za odbor koji smo imali do sada. Dakle, s jedne strane imamo Azerbejdžan, onda s druge strane Gruziju. To će biti jedan veliki izazov za nas. Hvala vam za riječ zastupnik Jurek u ime kluba e Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Odluka koju ćemo sutra donijeti, čini mi se, dolazi sa nekoliko godina zakašnjenja. Ovaj dokument im je treba biti predstavljen 2008. u Gruziji, odmah nakon ruske invazije. To bi tada bio e, jasan odgovor na tu agresiju. Naš jednoglasni odgovor je možda mogao spriječiti tragediju u Ukrajini i šteta je. Ali ipak mislim da je bolje ikad nego nikad početi primjenjivati ovaj sporazum. Posljednjih godina nismo mogli zanemariti evropske standarde, ali vrijeme je i da mi shvatimo, a nedavno nas je papa tome u svoj posjeti podučio da nam naši sugovornici mogu dati ono što mi njima možemo dati. I to moramo imati na umu kada govorimo o razmjeni vrijednosti i na tome se temelji evropska solidarnost konsolidacija suverene državnosti, odupiranje ove zemlje e, ruskim pretenzijama. To, to su sve stvari od velike važnosti za sigurnost ove zemlje. Naše riječi ne smiju biti ispravne. Mi moramo nastaviti podržavati neovisnost zemalja koje su ponovno pridobile svoju neovisnost nakon kolapsa Sovjetskog saveza. I o tome jasno govorimo u svojoj rezoluciji. Hvala vam, riječ zastupnik Nart. Hvala vam. To govorimo o sporazumu od iznimne strateške važnosti. Međutim, govorimo o različitim stvarima. Gruzija je u Europi i kao takva ima pravo ostvariti svoje ciljeve i svoje mm, svoje nade, uključujući punopravno članstvo u Europskoj uniji u skladu sa člankom 49 osnivačkog ugovora. Drugo, ovo nije e, rezolucija koja govori isključivo o pozitivnim e, stvarima koje se događaju u toj zemlji. Međutim, spomenju se također i neke loše prakse kao što je selektivna pravda, te čitav niz postupanja koji nisu u skladu sa evropskim standardima. To je rezolucija koja se koncentrira na poštovanje mira, a to znači poštivanje granica. Dakle, ocjenjuje svaki pokušaj napada na sigurnost ove zemlje i na mir. Dakle, specifično se tu dotičemo potencijalnog aneksa, odnosno ruske invazije u Južnoj Oseti, odnosno Abhaziji. Međutim, ova rezolucija ima jedan jako zanimljiv aspekt. Ona nije protiv nikoga. Ona nije protiv određenih zemalja, uključujući jednu veliku zemlju poput Rusije koja bi trebala biti velik susjed i velik prijatelj Europe zato što je i Rusija Europa. I to je jedan dodatni element koji pomaže gradnju Europe u znaku mira. Hvala vam. Hvala vam. Zastupnik Šolc u ime kluba GUE. Eh, Gospodine povjereniče, Naša današnja rasprava, unatoč e, složenosti ovog sporazuma, e, zapravo mimo ilazi ona važna pitanja svakodnevnog života e, gruzijskog stanovništva. 35% nezaposlenih i e, prosječna plaća od 350 eura mjesečno prisili su trećinu stanovništva da napuste zemlju. Sporazum o pridruživanju pobudio je nade e, gruzijskog stanovništva, no nitko ovdje nije kaže kako ćemo ispuniti te nade. Stoga komisija kratkoročno mora objasniti na koji nam, e, način namjerava ispuniti očekivanja vezano za samostalno održivo prave ujedno gospodarski razvoj e, te otvore novih radnih mjesta. I mi ovdje moramo biti jasni. Još jednom, kruze se odlučila za e, pridruživanje Europskoj uniji. Stoga, drage kolege i kolegice, mi moramo prestati da e, prestati sa našom fleksibilnom politikom i moramo razvjeti tome kako možemo pružiti podršku u Gruziji. Prihvaćate li e, plavi karton gospodina izvjestitelja? Predsjedavajuća, htio bih postaviti pitanje kolegi. Mislite li da se neki od ovih gospodarskih problema mogu riješiti na način da se Gruzija još više udalji od Europske unije? Bili izolacija bila odgovor? Hvala vam. Izvolite, imate 30 sekundi za odgovor. E, mislim da ovaj gospodarski sporazum, sporazum o slobodnoj trgovini daje određen pretpostavke, no naravno mi moramo također razumjeti na koji način želimo oblikovati ovaj sporazum sa Gruzijom i na koji način možemo potaknuti e, razvoj gospodarstva Gruzije te kako možemo ponuditi nove perspektive u suradnji sa ostalim gospodarskim partnerima. Hvala. vam. Nastavljamo sa drugim govornicima to je zastupnik Mesrić. Izvolite. Hvala vam, predsjedavajuća, dragi kolege, povjereniče. Prije svega želim zahvaliti našem izvjestitelju, našem kolegi, gospodinu Maminkisu na dobro uravnoteženom izvješću koje sadrži brojne hvale vrijedne preporuke upućene gruzijskoj vladi, odnosno svima koji žive u Gruziji te su zainteresirani za eventualnu svoju europsku budućnost. Ovo je zasigurno sada vrijeme za proslave. Ugovori o pridruživanju su jako ozbiljni i valja ih i proslaviti. Predlažem da to sutra učinimo te vas pozivam da podržite ovaj ugovor te da potom svi zajedno proslavimo. Moramo čestitati gruzijskim vlastima i zato što su prošli ko značajne promjene, međutim naravno mnogo se toga još mora učiniti, na to je napravljeno osvrt u izvješću, te ja se sada neću ponavljati. Međutim, mislim da bismo kada je riječ o statistikama trebali imati na umu da i koristi o slobodne trgovine dolaze pod neku cijenu, te bih eh, htio da vrlo pomno pratimo što se događa na regionalnoj razini gruzijskom društvu i gruzijskoj ekonomiji i mislim da bismo se iz godinu u godinu trebali baviti ovim pitanjem. Hvala vam. U ime kluba e FDD zastupnik Kastaldo. Ovo je lijepa metafora međunarodne politike jer svi ovi interesi predstavljaju izvor vode u čaši i pokušava se nešto napraviti i piti, a da iz toga ne ispadne niti jedna kapljica vode. Ali eto što ispada iz sve ovoga kapljice ne vode već krvi. Što se sada događa? Bojim se da se krv proljeva, a svi su nekako ležarno okrenuti prema tome. mi iz pokreta pet zvijezdica spremni smo dati europsku perspektivu svim zemljama koje poštuju kopenhaške kriterije to e, vrijedi i za Moldovu, Ukrajinu i prijatelje Gruzije. Mi e, se dakle pitamo ne e, ko i kako nego koji su ti ljudi a Rusija se sve više približava crvenoj liniji Rusi koji očito imaju ogromnu odgovornost stalno odgovaraju na to novim udarcima i zato e, problem je uvijek preblizu. Jesmo li mi sigurni u ovoj situaciji? A zamjenik ministra vanjskih poslova e, SAD-a je o tome govorio u studenom i potpisao se sporazum koji nije prikladan. A vidimo da postoji mogućnost sukoba drugim e, sredstvima kao što je o tome govorio Klauzević. Zapravo o čemu se sada radi o sporazumu s Gruzijom? Mnogi će misliti na tisuće novih potrošača za našim tržištima bez obzira na to koliko to koštalo i neće se uzimati u obzir životi ljudi već će se gledati interesi multinacionalnih tvrtki s područja obrane kakva je situacija s Puntinom i Rusijom mi se podsjećamo načela samo kada nam to odgovara a sadašnja situacija vrlo je loša po sve e, zainteresirane strane osim čudimo se za sad prije 25 godina pao je berlinski zid a sada europska unija i SAD sada grade novi zid više na istok. Kissinger je o tome govorio kao o bolnoj i gorkoj grešci. Mi, evropljani, čini se da ćemo izgubiti u tome. Možda još nije prekasno da izbjegnemo katastrofu. Hvala sada gospodin Šoprad na minutu i po. Mm, gospođo predsjedavajuće, dragi kolege, ovim sporazumom Europska unija je prešla još jedan korak u pravcu bezumlja. I što možemo reći? Dvije stvari. Europska unija se osiromašuje. Niti jedna zemlja koja je od 2004. godine ušla u Europsku uniju nije imala PIB e, iznad prosjeka 2014. godine. A e, isto tako vidimo da danas svaki građanin SAD-a ima jedan i po puta veću kupovnu moć nego europski građanin a sada sporazum s Gruzijom, baš kao onaj s Ukrajinom i Moldovom, neće učiniti ništa drugo nego više osiromašiti Europsku uniju. Drugo, e, raskol između Europske unije i Rusije. Živimo kraj Rusije koja ima svoje interese i ona E, stalno željeti proširiti sferu utjecaja NATO saveza je greška i stalno plaćamo ceh za to strateška orijentacija tih zemalja prema Rusiji ili prema NATO savezu je problem koji u tim zemljama može dovesti do građanskog rata. Mi želimo e, štititi interese Francuske kao i interese Europske unije i zato ćemo glasati protiv ovog prijedloga. Možete evo ostati na ovom mjestu. Ako želite imate dvije plave, dva plava kartona. Prihvaćate li ih? Najprije gospođa Kanjete. Evo, vi e, govorite o tome koliko smo platili za proširenje i kako je to siromašilo Europsku uniju. Znate li da je zajedničko tržište Europske unije se povećalo za otprilike 100 milijuna što znači da poduzetnici kako iz Francuske, tako i iz drugih zemalja mogu sada imati dodatni profit. Imate 30 sekundi za odgovor. Iznad svega vidim da se industrializacija smanjila u Francuskoj i francusko gospodarstvo je puno izgubilo kao i druge razvijene zemlje. To što smo uklopili Europsku uniju više siromašnih zemalja čije a staviti ih na razinu drugih europskih zemalja košta jako puno baš kao i što je i njemačku ujedinjenje puno koštalo e, mi e, dakle iz e, bogatih zemalja Europe plaćamo jako veliki ceh drugi plavi karton hvala lijepa E, želio bih vam, čekam da stavite dakle vaše e, e, slušalice. Evropska unija se nekako vuče i želi monetarnu uniju, a cijena monetarne unije puno je veća od cijene proširenja mi smo zapravo poboljšali ekonomsku situaciju Europske unije proširenjem. Trideset sekundi za odgovor. Prije svega e, vidim da postoje mogućnost slobodne razmjene. Ne moramo imati sporazume o slobodnoj trgovini kako bismo imali trgovinsku razmjenu. Mi za e, zapadnu Europu i, zemlje članice kao i zemlje centralne Europe moramo e, paziti na troškove. Naravno e, mi se moramo adekvatno postaviti u toj situaciji. Gospodin Fre, dvije minute. Hvala, predsjednice. Uvijek me čudi kada na ovom mjestu čujem ovakve stvari. Čuli smo i jučer kako nam e, obrazlažu koje stanovište ima Moskva i to s puno retoričkog entuzijazma. Gospodine Šoprad, prevalili ste se kad ste govorili o odnosima sa NATO savezom. Moldova ne želi ući u NATO pakt. Vi jednostavno ovdje konstruirate jednu tezu, a, ako sam dobro shvatio iz novina, vaša stranka Front National je stranka koja prima novac iz Moske. Da, vi ćete reći, a iako mene to šokira, da se radi o pozajmici. Ali znam ja kakve vi odgovore možete dati. Znate, gospodine Šoprad, u Gruziji, pa u Kišinjevu, u Moldovi i u Kijevu, u Ukrajini ljudi biraju između društva koje će biti slobodno, društva koji priznaje slobodnu trgovinu s jedne strane i sovjetski autoritet. A ja mislim da vi volite ovakvu vrstu autoriteta sovjetskog tipa gdje se odlučuje ime drugih. Moldavci i Ukrajinci žele sami birati i imaju pravo vidjeti se u budućnosti u Europskoj uniji. Ako želite jadnim Gruzincima, Moldavcima i e, Ukrajini govoriti ovako, mislim da niste našli pravo mjesto. Mi ovdje smo zaista za solidarnost i zato će Europska pučka stranka s entuzijazmom izglasati ovaj sporazum e, kao što smo to napravili za iste takve sporazume kada smo govorili o e, dakle ovim e, mm, zemlja zemlja plava kartica sada da li će prihvaćate zašto ne pošalje plavi karton u Moskvu e, dragi gospodine ne smijete dezinformirati vaše kolege mi nismo primili novac iz Moskve već smo e, uzeli kredit u privatnoj banci a koliko ja znam kredit nije donacija novac moramo vratiti privatnoj banci nadalje dragi gospodine kada branite stajalište koje je strateški blisko američkom ne optužujem vas da ste vi agent Washingtona vi imate pravo imati vlastiti stav mi imamo pravo na naš i imamo pravo imati naše viđenje Francuske i Europske unije Hvala gospodine Preda Gospodin Karim vam također želi dati plavu karticu. Prihvaćate li? Gospodine Karim, izvolite. Gospodine Preda, hvala što ste prihvatili plavi karton s moje strane. Rekli ste nešto što je vrlo važno. Ovdje zaista postoji model retorike e, krajnje desnice i ekstrema. Oni govore o, e, ide u Moskvu i govore protiv NATO saveza i čak protiv vlastite zemlje članice. I e, onda se govori da su oni zalažu za Putina a onda na kraju vidimo da iz Rusije novac stiže u te klubove zastupnika. Ne samo u jednu stranku, nego više od jedne stranke. Trebamo li možda provesti istragu ovdje? Hvala. Gospodine Preda, e, možete li odgovoriti na oba pitanja istovremeno? Izvolite. Ja sam od početka rekao da on ta pitanja treba postaviti Putinu ili njegovim prijateljima. S druge strane, mogu odgovoriti na ono što je rekao naš britanski kolega. Naravno da nas brine kada vidimo da neke operacije koje se sklapaju sa Front Nacionalom da vidimo da to isto postaje e, vidimo i u Moldovi. Slična stvar se dogodila s jednom moldovskom strankom koja je tako dobila novac iz Moskve kako je financirala svoju i predizbornu kampanju. A ovdje Europski parlament, mi smo ovdje u Strasburu ili u Briselu i nije mjesto za ovakve izjave. Hvala. Sada gospodin Bostinaru e, ima minutu i pol puno hvala. Da, zaista, ponekada imamo osjećaj da je ovo radio Moskva, ali to je druga priča. Sporazum koji se potpisuje s Gruzijom jest e, priznavanje napredga što je ta prijateljska zemlja ostvarila. Nije to nagrada. I e, tu e, je dakle priznanje onog napretka što je gruzijski narod ostvario Europska unija mora podržati Gruziju na sve načine političkim i ekonomskim kako bi se protivila destabilizaciji u toj regiji koju vrši Rusija. Želim da gruzijskim prijateljima zaista pružimo prijateljsku ruku kako bi oni mogli krenuti prema Europi na europskom putu i to moramo pokazati iz cijelog Europskog parlamenta parlamenta. Nakon aneksa Krima, Rusija je potpisala strateški sporazum o partnerstvu s Abhazijom i tu se destabilizira crnomorsko područje. Radi se o sukobu u zametku, a isto e, se na tipično ruski način okupira ta regija. Drugo što želim reći jest da e, sporazum o pridruživanju je pun različitih nužnih mjera koji su važni kako za tu prijateljsku zemlju tako i za sve e, e, i za Europsku uniju. Dakle, Rusija kontinuirano okupira gruzijski teritorij i e, imamo jako puno problema vezano za selektivnu pravosuđe, naročito protiv bivšeg predsjednika. Ali e, moramo reći da je ovo bila uspješna godina suradnje između Europske unije i Gruzije. Mi zaista se zalažemo kako za sporazum o pridruživanju, tako i o slobodnoj trgovini. E, to će omogućiti da i zemlji da se ekonomski integrira na, svjetski najveće e, tržište slobodne trgovine. Traži se od Gruzije da ojača vladavinu prava, da nastavi sa reformom zakonodavstva, da omogući da se poštuju temeljna ljudska prava i slobode, kao i da se poštuju demokratske institucije. Važno je da postoji politički dijalog i između Gruzije i Europske unije. To će biti dobro za civilno društvo i za tolerantnost prema manjinama. Mislim da je ovo vrlo dobar sporazum o slobodnoj trgovini kojim se Gruzija približava Europskoj uniji i time se borimo protiv ruskog revanšizma. Hvala lijepo. Sada gospodin Strevisijuš na minutu. Hvala predsjedniče. Uvaženi kolege, dame i gospodo, sutra ćemo eh, označiti jedan povijesni trenutak za Gruziju i njezine odnose s Europskom unijom. 2003. godine ta se zemlja opredijelila za Europsku uniju. Želim naglasiti u kolikoj mjeri gruzijski narod ima povjerenja u Europsku uniju. Oni se zalažu za europsku stvar i od treba, omogućit ćemo na taj način da se bori protiv pritiska e, Rusije jer takozvani savez između Rusije i Abhazije je nešto što nije u redu. Ovo što sada činimo neće biti božićni dar za Rusiju. To je nešto što će tražiti da e, Gruzija ispravno djeluje. 2015. godine bit će nekih 7000 zakonodavnih inicijativa u okviru usklađivanja zakona. Istovremeno Gruzija jača tržišno gospodarstvo i e, povećava e, životni standard svojih građana. Nadamo se da će gruzijski pravosudni sustav pokazati da može izdržati test e, ispravnog djelovanja. U Gruziji je potrebno pomirenje, a ne pravna aproksimacija. Europska unija bit će ovdje ona koja će surađivati s Gruzijom, ali će biti i zahtjevni partner. Sretna nova godina Gruziji. Sada je gospođa Kautala na jednu minutu. Predsjedniče, možemo čestitati Gruziji na tome što će izvršiti slobodan izbor. 69% Gruzinaca žele da se ovaj sporazum potpiše i u ovom domu postoji konsenzus u tom smislu došlo je do velikog napretka u pravosuđu i neovisnosti pravosuđa u Gruziji. Međutim, još uvijek puno toga treba napraviti. Taj politički proces ne smije biti pun optužbi. Sigurna sam da i Gruzija želi ostvariti taj napredak. E, moramo paziti na situaciju u, tom, e, u toj regiji vezano za e, sporazume o slobodnoj trgovini. Jedni se okreću prema Euraziji, drugi prema Europi. Moramo paziti da trgovina ide u svim smjerovima. Što se tiče političkog procesa u Gruziji, bilo je nekih problema vezano za suradnju s, tim, e, s tom mladom Možda će to otvoriti put novoj suradnji. Hvala. Gospodin Obermajer na jednu minutu. Hvala gospodine eh, predsjedavajući. Mi raspravljamo danas o trećem pridruživanju jedne zemlje bivšeg Sovjetskog saveza i to Gruzije. Ta zemlja je postigla u prošlim godinama eh, veliki napredak, na primjer u području sigurnosti E, imamo također aktivni angažman Gruzije u području slobode i demokracije, ali kako, izgleda, kako stoji stvar s demokracijom u ovom domu? Jedan kolega e, polemizira e, činjenicu da drugi kolege imaju, tu, se usuđuju iznijeti svoje mišljenje neka oslušne malo da europski građani su jednostavno umorni od tog proširenja umjesto da se stalno pišu bjanko čekovi što nam dokazuje i e, financijska katastrofa, katastrofa u Ukrajini trebali bismo e, voditi računa o e, mišljenju naših građana mi se podcjenjujemo i to je neodgovorno prema našim građanima Hvala zastupnik Kalnijete, ima riječ na dvije minute. Predsjedavajući, kolege, sutra ćemo ratificirati sporazum o pridruživanju. I želim ponoviti da smo zaključili ovaj sporazum o pridruživanju s cijelokupnom Gruzijom, uključujući i e, okupirane teritorije Abhaziju i druge. I ponovno upućujemo poziv Rusiji da okonča svoju okupaciju istočnih teritorija. Tu se radi o društvu koje ogromnom većinom podržava integraciju svoje zemlje u e, europske, zapadne demokracije i Europsku uniju i mi moramo svi raditi na konsenzusu i provedbi reformi koje proističu iz e, sporazuma o pridruživanju. Stoga svim sredstvima potrebno je se postarati da će gruzijska vlada navode o zloporabi sudskog sustava e, riješiti. Svi znamo da je oporba danas na vlasti sutra i ova poruka se primjenjuje na jednak način i pri prethodnim i trenutnoj vladi u Gruziji. Naša rezolucija također navodi da e, Gruzija poput bilo koje druge europske države ima europske perspektive i može podnijeti zahtjev da za članstvom u Europskoj uniji i nadam se da će doći dan kada će Gruzija postati dijelom europskog postupka proširenja. Hvala. Hvala. Upućena vam je od strane gospodina Manikina plava karta. Hoćete ga odgovoriti, gospođe Kalnijete? Imate plavu kartu od gospodina Mamikina. Hvala, predsjedavajući. Gospođo Kalnijete, koliko sam shvatio na temelju vaših argumenata, vi stavljate dvije mogućnosti. Ili je država u kontaktu s Rusijom ili surađuje s Europskom unijom. A možete li zamisliti situaciju u kojoj zemlja može biti dobro integrirana u Europsku uniju, a istovremeno ima jako dobre gospodarske kontakte s Rusijom. Gospodin Mamikin, naravno, biranje integracije, europske integracije ne znači da se izolirate od ostatka svijeta. Evo uzmimo na Srbiju kao primjer. Ona je zemlja, ima status zemlje kandidata, ima slobodno trgovinski sporazum s Rusijom. Naravno, to je odluka svake države. I naravno, to je izbor i partnerske države. No, način na koji Rusija postupa trenutno prema svom susjedstvu, ona ih primorava da naprave izbor. Mislim da to nije prihvatljivo. Gospodin Pir riječ na jednu i pol minutu. Hvala, predsjedavajući. Želim izraziti punu podršku potvrđivanju ovog sporazuma o pridruživanju. Ovo je logičan korak za podršku reformama gruzijskog naroda i oni to traže. Ovo za njih nije kraj, već početak suradnje s Europskom unijom i nadam se da će rapidno doći do ratificiranja ovog dokumenta, tako da možemo brzo preći na duboku gospodarsku suradnju. I ovim se, dakle, ističe značaj sudjelovanja zemlje i ozbiljnost Europske unije. Gruzijski pristup Europi utemeljen je na zemljskim vrijednostima, neovisnom sudstvu i poštovanju temeljnih prava. Dakle, to je vlada koja treba raditi na prosperitetnoj budućnosti i stoga treba spriječiti polarizaciju i zato srednji sloj ima važnu ulogu i treba vidjeti koje se mogu reforme napraviti. Ja želim izraziti svoju zabrinutost glede e, integracije Abkazije i Rusije i povezano s Južnom Osetijom, sudjelovanje dakle Rusije u svim tim događajima, u konfliktima. Mi ne možemo e, odmahivati, okretati, odmahivati glavom ovo je važno. Hvala gospodin Belder, ima riječ dvije minute. Hvala predsjedavajući. Ovo je zanimljivo pitanje za 2015. godinu. Treba vidjeti kako će napredovati iranski nuklearni program. Ovo je pitanje od svjetskog značaja i postoji veza sa Gruzijom i Europskom unijom. Dopustite da objasnim. Aktivnost stotina iranskih poduzeća u Gruziji ukazuje na pravni postupak koji podriva e, situaciju i e, tu dolazi do jačanja kontroverznog nuklearnog programa tim posredstvom. Dakle, moje pitanje je koje korake poduzimate zajedno sa gruzijskim vlastima e, glede e, nuklearnog, iranskog nuklearnog pitanja e, via, posredstvom Gruzije. Gospođa Lunaček, imate riječ na minutu. Hvala predsjedniče. Evo kao što su zeleni rekli, mi podržavamo i pozdravljamo ovaj sporazum o pridruživanju, osobito zato što to podržavaju i oporba i vlada u Gruziji i skoro 70% stanovništva je za. Mislim da je ovaj konsenzus e, za Europsku uniju to nešto što može dakle e, spriječiti polarizaciju koja postoji e, na političkoj sceni i stvoriti taj konstruktivni dijalog između većinskih i manjinskih političkih snaga i isto tako uspjeti e, da pravosuđe e, se više ne koristi za borbu protiv oponenata. Drago mi je što se u ovoj e, rezoluciji ukazuje na islamofobiju i homofobiju do kojih je došlo u zemlji i na neuspjeh sudskih vlasti da izvedu pred lice pravde počinitelje. Dopustite da postavim pitanje na kraju za povjereniku. Da li ćete vi nadgledati e, ono što rade e, gruzijske vlasti e, glede hidroelektrana i pozvati ih da budu u skladu sa zahtjevima? Hvala gospođo Lunače. Gospodin Plenković ima riječ na dvije minute, izvolite. Lijepa gospodine potpredsjedniče. Podržao sam ustrajan rad našega izvjestitelja kolege Mamikinca o izvješću koje prethodi sutrašnjem glasanju o ratifikaciji sporazuma o pridruživanju s gruzijom kao i nizu rasprava koje smo vodili na ovu temu i u odboru za vanjske poslove i u drugim odborima europskog parlamenta. sutrašnji je događaj izuzetno važan za europski put gruzije. on predstavlja početak jedne nove faze odnosa s europskom unijom predstavlja potvrdu europske orijentacije gruzijskoga naroda gruzije koja je dio naše politike istonoga partnerstva politike u kojoj su još dvije zemlje u proteklih nekoliko mjeseci krenule putem pridruživanja. i ukrajina i moldova i evo sada i gruzija. Nažalost, sve ove tri zemlje nalaze se i u kontekstu zamrznutih konflikata konflikata tog ireg i bliskog susjedstva rusije gdje ona nastoji svoj utjecaj snažno pozicionirati prema slobodno odlučenoj orijentaciji ovih zemalja da se pridrue europskoj uniji. u tom kontekstu sporazum o pridruživanju ne samo da će ojaati nae političke odnose da će pomoi gospodarske odnose već će pomoi i sigurnosti gruzija i druge dvije zemlje koje sam spomenuo. Također, važno je da ovaj instrument iskoristimo i za jaanje sustavnih pitanja kao što su vladavina prava funkcioniranje pravne države, kao što su funkcioniranje i administracije u gruziji ali i neovisnost pravosuđa, a osobito državnih odvjetništava. u tom pogledu savjetujem našim gruzijskim kolegama da u procesu reformi angažiraju i posebne savjetnike i od strane komisije država članica koji bi dali legitimitet i dodatnu ekspertizu njihovim reformama jer nije dobro da se percipira gruziju kao zemlju u kojoj se pravosuđe koristi selektivno i to još pritom za političke obračune. prema tome puna podrška našim gruzijskim prijateljima sutra a sistemske probleme riješite iskreno i ruku uz ruku s državama članicama i s komisijom. hvala vam dug dan, ali ovo je jako, jako važan trenutak za Gruziju. Jasno je da ovaj duboki i sveobuhvatni slobodno-trgovinski e, sporazum nešto će imati velikog utjecaja za e, Gruziju. Evo. Ja bih također htio e, pozdraviti reforme koje su započele susreo sam se s predsjednikom e, odbora za e, vanjske poslove gruzijskog parlamenta i e, evo možemo vidjeti da je došlo do važnih demokratskih koraka naprijed. Tu imamo i zakon, donosi zakon radu i antidiskriminacijski zakon i drugi. On je zamolio da prenesem da se ovdje radi o sporazumu nas i Gruzije, a ne e, nas i različitih političkih stranaka Gruzije. Naravno, postoje neke zabrinutosti, osobito kada je riječ o pravosuđu. Zabrinuti smo za selektivno sudstvo, rad sudstva, No, dopustite da kažem zaključno da moja vlada u Britaniji još nije ratificirala ovaj sporazum. Ispričavam se. Hrvatska je deseta država koja je ratificirala ovaj sporazum, a moja zemlja to nije napravila i nadam se da ćemo mi to brzo napraviti i ratificirati ga što je prije moguće. Hvala. Gospodin Karim ima riječ na jednu minutu predsjedniče. Hvala. Kao predsjednik e, izaslanstva u Južni Kavkaz e, sa zadovoljstvom vidim da je izvjestitelj jasno rekao u izvješću e, da se jamči evropska budućnost Gruzije. Gruzija mora znati da može računati na europsku solidarnost. Proširenje naše misije monitoringa je još jedan dokaz toga. Vlada Gruzije ima sad važan zadatak da provede e, brojne reforme koje su navedene u sporazumu za pridruživanje. Mi znamo da su to veliki politički izazovi, ali ih moraju provesti. Ovaj sporazum o pridruživanju i duboki sveobuhvatni gospodarski sporazum su od velikog značaja. Ovo sve treba biti jako konstruktivno i spremno da se prilagodi svim budućim zahtjevima, izazovima od Ruske federacije. Nadam se da ćemo sutra imati odlučujući jasan glas koji će dati jednoglasan, jednoglasnu potporu Gruziji. Hvala gospodine Karim. Imate plavi karton za vas. Želite li odgovoriti na nj? Izvolite gospodine Karver, imate riječ na 30 sekundi. Hvala predsjedniče, hvala gospodine Karim što ste pristali odgovoriti. Gospodine Karim, vaš lider, e, britanski premijer, je pozvao da se e, Europska unija širi od Atlantika do do Urala. A kako vi mislite daleko da se nalazi Gruzija? Kako ona u to ulazi? Odgovor. Europska unija utemeljena na našim vrijednostima je Europska unija koja će služiti ne samo narodu Europe već cijelom svijetu. I činjenica je da mi, moja zemlja, moja vlada, imamo viziju Europske unije kao jake, ujedinjene i sačinjene od zemalja koje dijele naše vrijednosti i to, to je nešto iza čega mi možemo stati svi i podržavam stav svog premijera Hvala. Gospodina on ima riječ na dvije minute. Hvala predsjedniče. Europski parlament je imao veliki broj predloga, no odluk da se odobri ovaj sporazum je rezultat nastojanja i napora naše institucije i to je od povijesnog značaja za Gruziju koja se odlučila predjela za slobodu, za Europu. To su odlučili usprkos prijetnjama i priticima eh, od Rusije. Rusija je svjesna značaja tog dokumenta i Ukrajina također i Porešenko, ukrajinski predsjednik govorio je o sporazumu o pridruživanju svoje zemlje kao o najvažnijoj etapi nakon pada Sovjetskog saveza. Sporazum o pridruživanju je od ključnog značaja za budućnost. Ovdje se radi o prekretnici, jako značajnoj prekretnici. Da li će, dakle, Gruzija da li će se opredijeliti za Europsku uniju ili će izmanipulirati ljudi koji su na vlasti u Moskvi to pitanje. Nadajmo se da ćemo biti na pravoj strani povijesti. Oni koji će glasovati protiv, glasat će za Vladimira Putina. Više predstavnika, među kojima i neki iz moje zemlje, glasovali su za Putina. Treba sad vidjeti što će se ovaj put dogoditi da li će neki klubovi zastupnika i dalje glasati za Putina ili će glasati za pravo Gruzije da oblikuje vlastitu budućnost. Hvala. Hvala gospodin Liberacki, ima riječ na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Najprije želim čestitati izvjestitelju Manikincu na izvješću koji je od povijesnog značaja. Ovo je taj trenutak o kojem ćemo reći da je sve počelo nakon te rasprave u Europskom parlamentu. Svi oni koji imaju bilo kakve sumnje i koji daju neke druge ideje, dopustite da vam kažem da, je, da tome nije tako. Ovo je, ovdje Gruzija hoće usvojiti naše vrijednosti, naše, našu stečevinu i red koji smo usvojili u Europskoj uniji za Gruziju. To je početak velikog napora. Ja znam kako su to veliki napori kada se pridružite Europskoj uniji i koliki je put pred njima, ali mora im biti jasno da moraju izbjeći selektivno pravosuđe. Nema nikakve dvojbe da li ovdje se bira za Putina ili Europsku uniju. Gruzija je ta koja je se opredijelila za Europsku uniju i oni moraju naravno surađivati s Rusijom, ali mi možemo pokušati i pomoći. Hvala. Gospodin Marija Simreć na jednu minutu. Povjereniče, gospodine Avramopoulos, sporazum između Europske unije i Gruzije pomoći će toj zemlji na putu prema Europskoj uniji, ali to putovanje treba biti temeljeno na poštovanju temeljnih e, prava, vladavine prava i manjinskih prava. Ja pozivam gruzijske vlasti da poštuju ta prava, prava grčke manjine, koji žive i rade u Gruziji već stoljećima. Oni s toga najprije trebaju da se postaraju da im se omogući povratak domovima, to neki žele i raditi, neki se žele vratiti, a to su kuće koje su treća lica e, okupirala, trebaju biti vraćena, i druge manjine trebaju biti ispoštovane. Nadam se da ćete e, odlučujuće djelovati, gospodine Vramopoulos. Hvala predsjedniče. Gospodin Kukan ima riječ na dvije minute sada. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, kolege. Godina 2014. E, može se gledati kao godina bez presedana u napretku Gruzije prema Europskoj uniji. Potpisivanje sporazuma o pridruživanju je sad postalo stvarnost. Usprkos nestabilnoj situaciji u regiji i vanjskim pritiscima od strane Rusije. E, međutim, iznad svega trebamo pozdraviti veliki konsenzus među političkim strankama u Gruziji i u e, gruzijskoj populaciji u, tom, tome da e, hoće krenuti putem prema europskoj integraciji. Takvo snažno uvjerenje, proevropsko uvjerenje je demonstrirano i naša je dužnost da podupremo tu zemlju u njezinoj strateškoj orijentaciji utoliko više u situaciji kada je glavni vanjski pritisak dolazi od Rusije koja i dalje okupira regije Abhazije i Južne Osecije u Gruziji. E, najveći susjed Gruzije možda se suprotstavlja naporima za reforme u Gruziji, ali sa nedavnim razvojnim događajima u Abhaziji moramo e, uvjerljivo poduprijeti Gruziju i dati joj do znanja da smo uz nju. Sporazum o pridruživanju je prvi važan korak, a liberalizacija viznog sustava bi trebao biti sljedeći i ja se nadam da ćemo ga učiniti. Trebali bismo osigurati da e, na gruzijskom putu prema EU nema prepreka. Da, naravno, pred Gruzijom je jedan proces reformi koji će biti dugačak, težak i kompliciran, ali on se sigurno može ubrzati e, predanošću Gruzije e, za taj europski put, naravno uz našu aktivnu podršku i sudjelovanje. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Kristeja jednu minutu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Sutra parlament odlučio o ratifikaciji trećeg sporazuma o pridruživanju nakon ono, onih sa Ukrajinom i Moldovom, dakle sporazuma sa Gruzijom. Ta ratifikacija ne predstavlja samo veliko priznanje za postignuti napredak, nego i za eh, gruzijsku predanost europskom eh, putu E, potpisivanje sporazuma sa Ukrajinom, Moldovom i Gruzijom e, dogodio se u Briselu istoga dana. Sutrašnje, sutrašnja ratifikacija e, uslijedit nakon ratifikacija sporazuma sa Ukrajinom i Moldovom. To, time se otvara novo poglavlje u E, našoj odlučnosti da se te tri zemlje približe Europskoj uniji u skladu sa željama njihovih građana. Ja sam e, siguran da će većina e, zastupnika glasati za ovu ratifikaciju i pozivam zemlje članice da da se brzo pridruže ovom procesu ratifikacija. Hvala lijepa, sljedeći govornik kolega Petrovski. Molim uključite mikrofon. Govornik još nije uključio mikrofon. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Odluka institucija Europske unije i izvješće Europskog parlamenta E, odgovor je na e, očekivanja gruzijskog naroda. U Gruziji postoji konsenzus, Gruzija želi e, krenuti putem prema NATO i Europskoj uniji. Taj put je popločan su popločali europski vođe predsjednik Poljske Lech i predsjednik Francuske Sarkozy oni su zapravo e, zaslužni za e, suverenitet Gruzije. E, jako mi je drago što je ovaj sporazum potpišen, ali mislim da smo previše strogi prema Gruziji. U točki 45 pozivamo Gruziju da potpuno uvede pravila e, zaštite okoliša u e, izgradnji energetske infrastrukture. Gruzija je mlada demokracija, mislim da bismo trebali biti fleksibilni. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Hökmark na dvije minute. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, kao što su mnogi kolege prije mene već rekli, ovo je povijesni korak. Znači da e, pružamo mogu šanse i jedan stabilni okvir, okvir narodu Gruzije, a to nudimo zemlji koja je pod stalnom prijetnjom od strane Rusije. E, e, ruski vojnici okupiraju, okupirali su dio gruzijskog teritorija. Važno je reći i razjasniti da bilo koja agresija prema Gruziji od strane Rusije je jednako neprihvatljiva kao i ona prema Ukrajini. Važno je također reći da je ovo prilika koja se mora iskoristiti, koju Gruzija, gruzijska vlada moraju iskoristiti. Ova mogućnost im otvara mogućnosti slovne trgovine, ulaganja, suradnje u drugim e, E, sferama. To znači da gruzijska vlada mora provesti reforme, odnosno nastaviti sa reformama u Gruziji. To znači da je neprihvatljivo e, primjena selektivne e, selektivnog pravosuđa, odnosno pravde e, koju gruzijska vlada danas upotrebljava protiv svojih političkih oponenata. Gruzija danas e, prilazi korak bliže Europi. Gruzijska vlada mora osigurati da se i gruzijsko društvo približi europskoj demokraciji. Radi se o jačanju građana Gruzije, a također i o tome da oni iskoriste sve mogućnosti koje im pruža ovaj sporazum. On je od povijesnog značaja, ali je i izazov za gruzijsku vladu koja mora prestati sa selektivnom pravdom i važno je reći Rusiji ruke dalje od Gruzije. Hvala lijepa gospodin Picula na jednu minutu. Gruzija upravo danas treba podršku Europske unije ne samo zbog poticanja daljnjeg unutarnjeg demokratskog i gospodarskog razvoja nego i zbog poruke da europska unija podržava teritorijalni integritet gruzije nasuprot vanjskim pritiscima i separatističkim projektima. međutim partnerstvo bruxellesa i tbilisija treba obvezivati obje strane. dok se gruzija suočava s ozbiljnom reformom pravosuđa i njegovom neovisnosti od politike borbom protiv korupcije i višim stupnjem političke tolerancije europska unija treba nastaviti sa konsolidacijom politike istonog partnerstva u kritičnom vremenu sučeljavanja s ruskim interesima. sporazum o pridruživanju s gruzijom nakon potvrđivanja sličnih sporazuma s ukrajinom i moldavijom markira prostor suradnje s demokracijama na obalama crnog mora koje naalost sve više postaje prostor konfrontacije pogotovo nakon aneksije krima i rastuih dvojbi oko protezanja novih dobavnih pravaca za energente a ta je suradnja izuzetno važna za ukupni europski projekt jer crnomorsko kavkasko podruje nije imalo tu sreu da bude ranije uključeno u mainstream europskih integracija kao baltik ili balkan. Gospodin Pretzel Gospodine predsjedatelju, ulaženje daljnjih država u jedinstveno tržište Europske unije u, tem, u osnovi pozitivno. E, ono što je pritom važno je da se postigne demokracija, vladavina prava i tako dalje. Ali pitam se da li se tu zapravo radi o e, pristupu resursima kao što su nafta na Crnom moru. E, trgovinski sporazum između Europske unije i Gruzije nalaze se formulacije kao što su koje se tiču integracije Gruzija u NATO-u. Zemlja koja se u tom sporazumu uopće ne bi trebala e, spominjati e, Rusija se spominje u ovom e, sporazumu spominjati e, zemlju koja se ne bi trebala spominjati, koja nema veze s ovim sporazumom, e, nije korektno. A pritom se spominje agažman e, Gruzije u, u obrambenoj e, strategiji Europske unije gdje se spominje, e, spominju i vježbe u Gruziji. Hvala lijepa sljedeći govornik Stelo. Čini mi se da ovdje vodimo raspravu u kojoj neko misli da mi potpisujemo sporazume kako e, bismo e, smo e, se suprotstavili i upravo namjerno napravili nešto protiv Rusije. Ne, uopće nije u tome pitanje. Europska unija je teritorij slobodne trgovinske razmjene i takav se teritorij razvija razlog iz kojeg Europska unija danas otvara sposobnosti svojih sporazuma jednoj zemlji koja je po prirodi orijentirana ka zapadu. To je jedan pametan način e, za to da se pridobije demokracije. Sjećamo se kako je 2011. godine organizirali neregularni izbori, takozvani e, zapadni izbori koji su napravili E, ono što omogućuje da se sklopi sporazum s tom zemljom. Jasno je da Gruzija mora napraviti mnogo kako bi e, postigla e, pravo povjerenja strane Europske unije. Taj put će još biti dug, ali mi smo sad otvorili veliki kredit toj zemlji. Zašto? Zato što vjerujemo u vrijednosti slobodnog tržišta i veze s tom zemljom. Ponavljam, radimo to ne zato što neko misli da to radimo kako bismo se nekome suprotstavili. Prema tome nastavljamo dalje sa proširenjem Europske unije. Sve zemlje članice koje su na istoku e, u sada e, imamo kontakt s njima i iz Europe ćemo na taj način načiniti uniju zemalja. Hvala, gospođa Mudi. Hvala gospodine predsjedatelju. U mi, pismu predsjednika gruzijske vlade E, govori se o našim zajedničkim vrijednostima koje e, nadilaze samo trgovinu. Ja e, pozdravljam ovaj sporazum o pridruživanju i nastavak pozitivnih odnosa između Gruzije i Europske unije. Naši odnosi imaju za cilj poboljšanje života građana u obje stranke. Moramo surađivati sa gruzijskom vladom kako bi oni razvili svoj socijalni model. E, vlada je već postigla jako puno u napretku e, u tom demokratskom procesu. Jedan dobar primjer je, na primjer, zakon protiv diskriminacije. Samo gruzijska vlada može e, postići rezultate, ali ja se veselim budućoj suradnji s njima, gdje sam ih spremna poduprijeti kako bi postigli još bolje rezultate. Hvala lijepa. Gospodin Landsbergis na dvije minute, izvolite. E, dame i gospodo, e, sutrašnje glasanje za sporazum o pridruživanju sa Gruzijom je konačni e, korak nakon samita u Vilniusu Gruzija je bila jedna od prvih i najaktivnijih zemalja iz regije koja je krenula e, europskim putem i platila veliku cijenu za taj izbor. Mi bismo trebali biti e, ponosni i veseli što smo postigli ovaj rezultat. Međutim, postoji uznemiravajući e, razvoj događaja. Postoji progon političkih protivnika i postoji primjena selektivne pravde. Niti jedna vlada e, ne bi smjela si to dopustiti i mi to vrlo ozbiljno shvaćamo. Gruzija mora nastaviti sa e, reformama i ne smije se dopustiti erozija demokratskih e, vrijednosti. Političko vodstvo mora ostati ujedinjeno kad je riječ o putanju europskih integracija E, samo na taj način gruzijski san se može ostvariti, a neće se rasplinuti u ništa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Boni. Na minutu i pol. put Gruzije prema zapadu i prema zapadnom gospodarskom modelu nije nešto što počinje tek danas. To traje već dosta dugo, to ima svoju povijest i to, je započela, to su započele prethodne vlade, a sad se samo nastavlja e, već se provode reforme i narod duboko vjeruje da je to pravi izbor, taj proeuropski e, put. Danas je prilika da se nađe nova energija koja će biti potrebna u sljedećim fazama kako bi se postigao cilj članstva u Europskoj uniji. Proces pridruživanja e, tu se radi o prilagodbi europskim standardima. E, također osiguranje e, vladavine prava kao općeg načela to je temelj jedne moderne države. A moderna država nije učinkovita samo u svojim javnim službama nego ima jedno civilno društvo koje je jako i razvijeno ja vjerujem da u ovom području i gospodarski da će Gruzija sada još brže napredovati. Na svom putu prema zapadu Gruzija mora dobiti podršku Europske unije. Moramo ih savjetovati e, i što se tiče i moramo pružiti e, bezvižni režim Gruzijicima za ulazak u Europsku uniju. E, to će sve osjetiti gruzijski građani ali još nešto nam je potrebno e, sve mora biti e, odluke moraju biti kristalno jasne tako da, ih, da su svima e, razumljive a također i neprijateljima kao što je Rusija dragi prijatelji Gruzici vi ste jaki u svom, po svom identitetu i svojoj mudrosti mi smo uz vas hvala lijepa prelazimo sada na spontano javljanje za riječ tri kolege su se javili za riječ gospodin Balčetis na jednu minutu je prvi govornik Hvala gospodine predsjedatelju. Želim čestitati gospodinu Mikinsu na ovom izvješću. Gruzija je treća zemlja nakon Ukrajine i Republike Moldove s kojom imamo sporazum o pridruživanju. To je vrlo važan sporazum u kojem podupiremo obveze Gruzije na njezinom europskom putu. Znamo da je ta zemlja imala u prošlosti mnoge poteškoće zbog ove odluke i zato toliko više pozdravljamo taj izbor Gruzije, izbor proeuropskog puta sada će se još jači i produbljeni e, trgovinski gospodarski odnosi e, još više poboljšati život e, gruzijskog stanovništva i doprinijeti njihovom blagostanju. Sljedeći govornik, hvala gospodine predsjedatelju. Ja snažno podržavam put Gruzije prema Europskoj uniji. Ratifikacija sporazum je krupan korak naprijed. E, naravno, pred Gruzijom su veliki zadaci. Ja se nadam da ćemo na samitu u Rigi 2015. jače govoriti o perspektivi, e, evropskoj perspektivi e, za Gruziju i druge zemlje. Liberalizacija vižnog režima također je važna. Nadamo se da ćemo i to uspjeti na samitu u Rigi. Važno je poduprijeti integritet i suverenitet Gruzije kao i pravo da donose sami svoje odluke u području vanjske i sigurnosne politike. Takozvani e, e, savez između Rusije i e, područja Abhazije i Južne Osecije je vrlo zabrinjavajući. Hvala lijepa. Gospodin Karao na jednu minutu. Hvala lijepa. Što ste vi dali riječ? Više od svega htio sam zapravo dati par riječi nakon što sam slušao diskusije sa svim kolegama. Htio bih zapravo dati par svojih razmišljanja o ovim sporazumima o slobodnoj trgovinskoj razmjeni i o pridruživanju s Gruzijom. Često govorimo o takvim sporazumima danas o Gruziji, inače o Moldovi, Ukrajini i tako dalje. Mnogi kolegi govore da se radi o povijesnom trenutku, važnom trenutku. Vjerojatno se i radi o važnim trenutku trenucima i mi smo apsolutno ti koji se zalažemo da se svi oni e, koji e, poštuju europska načela da se u to uključe i druge zemlje ali e, šta je osjećaj da se mi sad želimo tu jednostavno suprotstaviti rusiji i eto radi se o zemljama koje su na stotine godina bili u ratu E, mislim da bi, e, kada bismo tu stvari pomirili, da bi to bilo vrlo važno i za Rusiju. Hvala. Imam još dva e, zahtjeva za riječ. Najprije gospodin Nak na jednu minutu. Hvala lijepa. Približavanje Rusije, Gruzije Europskoj uniji vrlo je važno za cijelu tu regiju. To je važan korak napred za Gruziju i za nas također. I zato se zalažem za ovaj sporazum o slobodnoj trgovini i pridruživanju. Međutim, želim privući vašu pozornost na jedan aspekt koji nije bio privukao toliku pozornost. Situacija manjina u Gruziji bit će od odsudne važnosti za budućnost te zemlje. Donesene su mnoge pozitivne mjere za manjine. Međutim, još uvijek ne postoji dovoljno povjerenja kada se radi o odnosima između većine i manjina i to može imati utjecaje na buduću integraciju pojedinih predjela Gruzije. E, moramo vidjeti kakve opasnosti vrebaju za tu zemlju za slučaj da se ne pozabavi problemima manjina. Dakle, i većina i manjina moraju naći načina za suživot. I na kraju gospodin Benfej kao posljednji u ovom spontanom za riječ. Hvala. Baš kao i kolega ja želim ukratko se osvrnuti na ovu vrlo zanimljivu raspravu. Zapravo ono što sam naročito ovdje primijetio što je rekao kolega Martučelo iz redova Pučana, on je rekao da sve ovo što ovdje radimo i ovaj sporazum o pridruživanju ne smijemo na to gledati kao protivljenje Rusiji. Čini mi se da sam to čuo možda iz usta mnogih drugih. Ja mislim da to nije prikladno spominjati. Mi e, sporazum s, s Gruzijom ne smijemo vidjeti u tom svjetlu. Ne, moramo jednostavno to vidjeti kao naše veće prisustvo u toj regiji, nas kao Europske unije. Ne smijemo misliti da samo e, Sjedinjene američke države i Rusije u crnomorskom području i e, na Kavkazu mogu imati e, važnu ulogu i Europska unija može igrati važnu ulogu. A tu putem gospodarstva Europska unija može igrati i političku ulogu. Hvala lijepa. Sada u ime Europske komisije riječ dajem povjereniku Avramopulosu. Hvala. Za početak želim se zahvaliti zastupnicima koji e, su sudjelovali u raspravi. Ova rasprava pokazala je da se slažemo o tome da postoji potreba da i dalje podržavamo Gruziju na njezinom putu približavanja Europskoj uniji. Svi mi pozdravljamo politički angažman koji je Gruzija pokazala da nastavi s provedbom reformi naročito kada se radi o tome da se pospješe reforme pravosuđa pravne države i vezane za poštivanje temeljnih prava svih građana bez diskriminacije. Pravosuđe i tužiteljstvo mora biti proporcionalno, nepristrano i ne smije biti pod utjecajem politike pozitivna provedba sporazuma o pridraživanju bit će prvi korak a naša podrška najbolji će biti način da Gruzija ostvari naš zajednički cilj kako bi se izgradila jedna dobra i stabilna demokratska zemlja. Sada prelazim na grčki jezik zbog grčkog potpredsjednika. Na posljedku dopustite mi da kažem da će usvajanje sporazuma kod sutra, dakle sporazuma između Europske unije i Gruzije, otvoriti mogućnost eh, da ta eh, zemlja se približi Europskoj uniji. To će biti jedan eh, značajan strateški element a mi ćemo tu ostvariti bolje odnose ne samo s gruzijom nego i s drugim zemljama regije. otvorit ćemo tu i utrti put demokraciji u gruziji zemlji koja se treba zasnivati na vladavini prava, demokratskim načelima i e, poštivanju ljudskih prava. Stanovnici Gruzije prošli su kroz teška vremena, a sada će moći imati veći optimizam i okrenuti se prema europskoj budućnosti. Hvala sada gospodinu Mikins i koji je izvjestitelj. Hvala lijepa. Dragi kolege, povjereniče današnja rasprava je u mojim očima potvrda da europski parlament podržava političke promjene u gruziji ovim sporazumom otvaraju se nove mogućnosti imamo veću solidarnost gruzijskim narodom jer Europska unija zasniva se na solidarnosti, a to je ideja bliska nama socijaldemokratima. Želim naglasiti da partnerski odnosi između Gruzije i Europske unije nije nešto što ima za cilj da se protivi bilo kojoj trećoj zemlji. Cilj tog sporazuma je veća suradnja. Ta suradnja bit će pozitivna ne samo za Gruziju, već i za cijelu tu regiju, uključujući i njezine susjedne zemlje. Želim se zahvaliti kolegama koji su pridonijeli raspravi i koji su mi pomogli prilikom izrade izvješća. Nadam se da će sutrašnji ishod glasanja biti pozitivan te da ćemo pokazati podršku Gruziji. Nadam se da ćemo ovdje sutra moći ugostati gruzijskog predsjednika za vrijeme našeg glasanja a vidjet ćete da je ratifikacija ovog sporazuma izuzetno važna. Hvala lijepa. Hvala na e, vašem doprinosu. Ovo što ste vi e, pripremili je zaista povijesni dokument o kojem će se sutra glasati. Ovim je završena rasprava po ovoj toci dnevnog reda. Glasanje će biti sutra uz prisustvo predsjednika Gruzije. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je proces iz Kartuma i e, inicijativa EU